imam jednu izjavu kao što je predsjednik već objavio na početku plenarne. Imamo apel gospodina Danana Edemike za te dvije sankcije protiv ta e, dva zastupnika i to